Dragi kolege, molim vas za pozornost. Nastavimo, imamo jako puno posla danas cijeli dan. Čak i koordinatore popodne. No, evo, ovo je najvažnija točka današnjeg dnevnog reda. Sada ćemo čuti izlaganje našeg posebnog gosta, gospodina Mihalis Kriso Koidis, ako sam to dobro izgovorio. On je ministar za zaštitu građana u um, grčkoj vladi. Dobro nam došli. Znamo da je situacija teška, nepodnošljiva. Tu smo kako bismo nastavili sa dijalogom i sa razgovorom o temama koje spadaju pod djelokrug ovog odbora to su azil i migracije. Situacija na sredozemnim otocima u Grčkoj je e, nepodnošljiva. Moramo razgovarati i o određenim fajlovima, a to je dublinski sustav te učinak tog sustava na Grčku. Te o situaciji e, Dublinske uredbe koja je blokirana u vijeću. E, te kako to utječe na cjelokupni sustav azila. Znamo da je na istočno-egejskim otocima podrška koju Grčka dobiva od ostatka Europske unije nije ni blizu dovoljna, niti zadovoljavajuća. Moramo razgovarati o novcima, o uvjetima prihvata te o detaljnim i sveobuhvatnim politikama Europske unije u području azila i migracija te o sporazumu između Europske unije i Turske. Te naravno o svemu e, drugome što smatrate da e, valja napomenuti u sljedećih sat vremena. Najprije ćemo čuti ministra, gospodina Kristo Kojdesa. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. E, dobro jutro svima. Drago mi je da sam e, došao, da ste me pozvali na ovaj sastanak odbora Libe. Hvala vam na pozivu. Za mene je iznimna čast govoriti pred ovim odborom a osim toga ovo je prava prilika za otvoreni i iskreni dijalog. Uvaženi zastupnici i zastupnice, preći ću odmah na stvar bez da puno duljim. U mojoj zemlji, u Grčkoj, Grčka je zapravo istočna granica Europske unije i danas je to mjesto ulaska za tisuće i tisuće očajnih osoba koji dolaze iz Azije u potrazi za boljim životom u Europi. E, ljudi dolaze morem i uglavnom ih e, na dolazak potiče i naša susjedna zemlja, a to je Turska. Moram reći još jednu stvar. Udaljenost između e, turske obale do grčkih otoka poput Lesbosa, Samosa, Kosa i ostalih otoka u Egejskom moru, ta je udaljenost vrlo kratka. I dakle u 13 minuta možete sa gumenjakom ili jednim takvo manjim plovilom dovesti na stotine osoba i to se svakoga dana događa e, na grčkim otocima. Kao što i sami dobro znate, upravljanje migracijskim tokovima iz Turske u e, Grčku spada pod e, izjavu Europske unije i Turske. A to je započeto u ožujku 2016. dakle prije gotovo četiri godine. Turska od Europske unije dobiva novac za upravljanje i pružanje pomoći oko 4 milijuna izbjeglica koje su uglavnom iz Sirije i istovremeno ima i obvezu kontrolirati granice s Europom i prihvatiti vraćanje izbjeglica sa grčkih otoka onih osoba koje nemaju pravo na azil i to prema izjavi između Europske unije i Turske. Dakle, to je e, sama srž sporazuma koji je sklopljen u ožujku 2016. I taj je sporazum, ta izjava još uvijek je na snazi danas. Migracijski tokovi do srpnja 2019. dakle do unatrag nekoliko mjeseci, mm, mogli smo ih do tada nekako njima upravljati no moramo reći da je od kolovoza e, broj ljudi koji dolaze povećan za 120%. To znači da danas, svakoga dana, morskim putem dolazi na tisuću osoba. Dakle, gotovo tisuću osoba dnevno. I to posebno na otoke Južnog Egejskog mora i to najviše na Lesbos. problem na tim otocima je već dosegao nevjerojatne razmjere. Gotovo je nemoguće više time upravljati. I iako cijela Europska unija sa cijelom svojom logističkom potporom e, dakle nitko ne bi mogao upravljati tim ljudskim tsunamijem svakoga dana. Pomislite samo e, koliko ljudi može pregledati jedan liječnik u jedan dan, koliko ljudi jedan zaposlenik može registrirati u jednom danu, koliko izvještaja možete napisati kada svakoga dana dolazi novih 1000-1500 ljudi. To je jednostavno nemoguće. Nemoguće je osigurati e, ljudski prihvat kad vam dolazi ovoliko veliki broj ljudi svaki dan. Ovdje je riječ o stvarno humanitarnoj katastrofi. O potpunoj socijalnoj katastrofi. No, unatoč svemu tome želim poručiti da Grčka sama vrlo dostojanstveno i to bez ikakve dodatne pomoći nastoji upravljati tom katastrofom. Vrlo često se govori i o brodovima kojima koji dovoze 100 do 150 osoba e, iz Libije i govori se o pravodnoj raspodjeli tih stotinjak osoba. Ja vam ovdje govorim o brojkama koje su daleko veći od onoga što se događa u drugim dijelovima sredozemlja. Evo jedan indikativan primjer. U protekla dva tjedna s otoka i to posebice Samosa je premješteno 4000 ljudi i to na kopno u Grčkoj kako bi se donekle olakšala situacija na otocima. To je naš prioritet. Dakle, olakšati situaciju na otocima tako što ćemo premjestiti ljude na kopno u Grčkoj kako bismo onda mogli pokrenuti postupke registracije tih ljudi i sve ono što slijedi postupak traženja azila i tako dalje. Dakle, sa Samosa smo premjestili 4000 osobe. A u isto vrijeme, u dva tjedna je došlo 3000 novih izbjeglica. Nova grčka vlada je prije nekoliko dana usvojila novi zakon za koji se odnosi na međunarodnu zaštitu i pokrenula je određene koruke kako bi se postupci traženja azila ubrzali kako bismo izbjegli e, da ljudi mjesecima e, čekaju na otocima u uvjetima koji su potpuno nečovječni i nedostojanstveni. Želimo zajamčiti dostojanstvo i prava tražiteljima e, azela, te kako bismo mogli vratiti u Tursku na temelju međunarodnog prava i na temelju izjave između Europske unije i Turske sve one koji ne ispunjavaju uvjete za dobivanje međunarodne zaštite. Zakon je zapravo prijenos direktive i uredbe koje su osvojili parlament i vijeće e, potpuno u skladu sa vrijednostima e, ugovora o Europskoj uniji te Ženevske konvencije. Još bih se htio osvrnuti na dvije teme. Prvo se odnosi na imigraciju. Prvo se odnosi e, na to da imigracija nije političko pitanje, niti tema koja se mora doticati samo onih koji se nalaze na prvoj liniji fronte. Ne. To je tema koja kojom se moramo baviti svi i to još jako dugo. Tako da je to politička i socijalna tema. I zasigurno će dovesti do eh, i do svakodnevnih problema, te do sukoba, te do razilaženja u mišljenju. No, bez obzira na sve to, ako postoji netko tko misli da, ako dakle netko u Europskoj uniji smatra da E, ovaj problem možemo riješiti zatvaranjem granica, te da će to te da ćemo tako riješiti problem time što nećemo dozvoliti dolazak ovih e, ljudi. Ja vam moram reći da vam je to iluzija, da sanjate i da sanjate o nekakvoj utopiji. To je jednostavno nemoguće. I još jedna stvar. Ne želim se ovdje pozivati na solidarnost koja bi trebala biti jedna od najvažnijih vrijednosti Europske unije. Ne, evo, ja se pozivam isključivo na pravila i na pravo. A pravila i pravo predviđaju da se da je Europska unija se temelji na pravilima koja bi se trebala provoditi. E dobro, sada. Na temelju tih pravila sad smo ostavili do zemljama članicama da dobrovoljno e, provode ili ne pravila. Pa mislim to je potpuno utopijsko. Ne možete razmišljati da ćete zatvaranjem granica i okretanjem glave od problema, e, da ćete populističkim postupcima riješiti ili izbjeći taj problem. To se jednostavno neće dogoditi. I potpuno je iluzorno tako razmišljati. Druga stvar koju sam htio e, reći. E, koja se odnosi na jednu vrlo osjetljivu temu, a ja sam se time bavio kao ministar i donio sam nekoliko inicijativa i htio bih vas sa time upoznati. Zato što smatram da je vrlo bitno da ste s time upoznati. Riječ je o maloljetnicima bez pratnje roditelja. U Grčkoj trenutačno imamo trenutačno više od 4000 takvih maloljetnika. Većina njih je smještena u e, strukturama koje apsolutno ne udovoljavaju osnovnim uvjetima. Europa bi se toga trebala i itekako sramiti. Poslao sam pismo mojim ministrima kolegama, dakle 27 ministara i zamolio ih da dobrovoljno prihvate određeni broj maloljetnika. Jako je mali broj zemalja odgovorio, zapravo jedan. Dakle, ovdje više ne govorimo ni o solidarnosti ni o pravilima, već govorimo o civiliziranosti, e, o tome što mislimo u Europi o zaštiti tih maloljetnika. Stoga, evo, ja se pozivam ovdje vašu savjest. Aktivirajte se, molim vas, i sensibilizirajte vlade i građane kako bi svaka zemlja mogla ugostiti i smjestiti bar jedan mali broj tih e, maloljetnika kako bi pomogli u rješavanju tog problema. Hvala vam na ovom svjedočanstvu, ovo je stvarno strašno. Čuli smo od govore od grčkih ministara o migracijama i e, azilu koji su doista zastrašujuću. Svi traže solidarnost, a solidarnosti nigdje. Već je to prošlo deset godina od kad je to uvršteno u deset godina. Već je to uvršteno u Lisabonski ugovor u članak 80. Dobro, sada nastavljamo sa komentarima i pitanjima iz publike. Najprije koordinatori po dvije minute, a nakon toga će riječ dobiti i ostali. Molim vas samo da, se ograničite na minutu, jer imamo stvarno jako puno posla danas. Stoga bi bilo dobro da ne kasnimo sa svakom točkom. Krećemo sa predstavnikom Pučana, gospodin Lenars, izvolite, imate dvije minute. Hvala. Hvala vam predsjedavajući. Hvala vam i vama ministre na ovako iskrenoj ocjeni i analizi situacije u Grčkoj. Vi predstavljate novu grčku vladu i bilo bi naravno nemoguće očekivati mm, čuda od vas. Ali drago mi je da već u prvim mjesecima vaše vlade da ste poduzeli korake u pravom smjeru, da imate novu nacionalnu strategiju za prihvat e, migranata i maloljetnika bez pratnje, te da ste donijeli zakon kako biste ubrzali e, obrade zahtjeva i da ćete premjestiti 20.000 osoba sa otoka na kopno. Naravno, ovaj izazov je pogoršan time što dolaze mnogi drugi ljudi, to pogotovo oni koji ne ispunjavaju uvjete za dobivanje azila. Kao što ste i sami rekli, ovo ljeto smo vidjeli najveći broj dolazaka otkako je stupila na snagu, stupio na snagu sporazum između Europske unije i Turske i to je stvarno samo zakompliciralo već onako tešku situaciju na otocima. Evo imam samo nekoliko pitanja. E, kad je riječ o izjavi između Europske unije i Turske, u ovom domu je vrlo često samo kritiziramo, a ne čujemo baš puno o alternativama ali isto tako to malo brine zato što više ne funkcionira kako je funkcioniralo na početku. Zašto više ne funkcionira i što bi trebalo učiniti kako bi bilo e, bila učinkovitija prema vašem mišljenju? Drugo, e, spomenuli smo da treba predmjestiti 20.000 ljudi na kopno. Dolazi zima. Kakve konkretne korake poduzimate kako bi oni živjeli u čovječnim i dostojanstvenim uvjetima i na otoku. I na kraju, migracija je pitanje koje se odnosi na cijelu Europske unije, spomenuli ste solidarnost, spomenuli ste i pismo koje ste e, poslali vašim kolegama i to je bila posebno bolna situacija. Izgleda da je solidarnost jednostavno nekako nestala. Što očekujete da će se dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci na razini Europske unije kad je riječ o solidarnosti podjele odgovornosti između zemalja članica i tako dalje. Hvala, a sada u ime socijalista demokrata riječ ima gospodin Moraes. Hvala vam na ovoj iskrenoj ocjeni stanja i moram reći, moram reći da svi ministri koji su dolazili iz grčke vlade i vaši prethodnici su razgovarali s ovim odborom i to vam stvarno čestitam na tome jer je to stvarno težak posao i teško je i nama postavljati pitanja grčkim ministrima koji nastoju što bolje se nositi sa situacijom i premještati te ljude. Stoga je moje pitanje vrlo slično ovome koje ste već čuli od kolege iz EPP-a. Dakle, što sada? Što ćete učiniti? Govorite o solidarnosti, ali to je pitanje koje se neprestano ponavlja. Razgovarali smo s vašim prethodnicima, nailazili su na iste poteškoće, premještali su ljude na kopno, tražili pomoć od drugih zemalja članica da prihvate maloljetnike bez pratnje. Dakle, sve smo to čuli. E, neki od nas su posjetili e, to područje i čini nam se da se situacija stvarno pogoršava i izgleda i znam da ste rekli da je to problem za cijelu Europsku uniju. I sad, slažete li se vi sa sljedećom tvrdnjom? Da se situacija sada stvarno pogoršava. Životni uvjeti u Moriji, u izbjegličkom kampu, su toliko loši da to dovodi do stvarno ekstremne situacije. Dakle, o čemu točno razgovarate u vijeću kako to riješiti? Zato što e, stvari stvarno postaju daleko gore, a već su bile teške. Mm, dakle, liječnička skrb, obrazovanje djece. Moram reći da se stvari sada čine još stvarno dodatno gore. I jasno mi je da je od kolovoza da se situacija još samo dodatno pogoršala. Dakle, stvari su se stvarno pogoršale. Ali što biste vi nama preporučili? Što da kažemo mi vijeću ili komisiji kako ne bismo imali Europsku uniju sa ovakvim ožiljkom? I na kraju što se tiče zakona, grčkog zakona, naravno nije da vas sada kritiziram, ali kako će to pomoći cjelokupnoj situaciji? Dakle, imate novi zakon o azilu i ja kad to pogledam, čini mi se da ste e, na tražitelje azile stavili još veći teret. Kako će to pomoći situaciji? Evo, to je stvarno iskreno pitanje. Hvala, gospođa Intveld, za klub Da, hvala vam predsjedniče hvala vam ministre što ste došli ovdje Mislim da će svi priznati da smo Grčku ostavili samu protek nekoliko godina, više ili manje, da se nosi sa dolaskom migranata i znamo da se Grčka nosila međuvremenu i sa mnogim drugim problemima, te da je to veliko opterećenje za lokalno stanovništvo koji se do sad nisu žalili za razliku od ljudi iz drugih država koji su se žalili zbog situacija koje su bile mnogo manje dramatične. I mislim da je zapravo izuzetno šokantno da vaš apel za pomoć drugim državama članicama da je rezultiralo s primitkom samo jednog jedinog pisma. Dakle, neovisno o tome iz kojih su političke obitelji te vlade, one bi se trebale strašno sramiti. I dosta sam razočarana zbog toga što imamo tu raspravu već toliko mnogo godina i to je samo po sebi e, stvarno sramotno. Mi stojimo uz vas u potpunosti i uz grčki narod, ali to ne znači da Grčka ne treba ispuniti vlastite pravne i moralne obveze, te bih htjela postaviti ista pitanja kao što ih je postavio upravo sada kod Moraes. Još nisam vidjela detalje tog novog zakona, ali nije mi jasno kako će točno novi zakon poboljšati situaciju. Zato što će biti teže uložiti pritužbu, ako dobro svačam, UNHCR više neće biti sastavni dio panela gdje su prije bili sa sucima. Ja ne znam kako s time mislite poboljšati taj proces. I dosta sam zabrinuta zbog toga što sam čula da prema novom zakonu će e, službenici iz policije vojske biti oni koji će procesuirati zahtjeve. Ja mislim da to nije primjereno ili ako mislite da to jest primjereno, da me zanima kako ćete se pobrinuti da će te osobe dobiti pravo školovanje i da će dobro postupiti. Mislim, oni nisu službenici za migracije. Oni imaju drugačiju ulogu i drugačije razmišljanje. I stoga bih doista rado čula još nešto o tom zakonu. I na posljedku, Rado bih odgovorila na eh, komentare kolege, kolega iz EPP-a koji su rekli da ne postoji realistična eh, alternativa za izjavu Turske i Europske unije. Da, postoji da to bude, kao što ugovori i kažu iz 20 godina, puno, puna jedan potpun sustav e, za prihvat izbjeglica što e, stranke desnog krila blokiraju već godinama. Hvala gospođa Štik, hvala. Hvala vam što ste nam e, predstavili sve probleme s kojima ste suočeni. Mi u potpunosti podržavamo vaš apel državama članicama za iskazivanjem solidarnosti da preuzmu dio odgovornosti. Ja smatramo da je u potpunosti nepravedno da je Grčka tu sama i možete računati na nas. Mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo imali podjelu odgovornosti, a ne da se sve to prepusti samo Grčkoj. No unatoč tome, to ne znači da mi smatramo da bi rješenje trebalo biti to da se ograniči prava tražitelja azila. I u tom smislu smo izrazito zabrinuti zbog novog zakona koji je usvojen i kojeg ste se također i vi osvrnuli u vašem govoru. Da spomenem samo nekoliko ograničenja e, koja nas izrazito zabrinjavaju. Da se vremenski rok za podnošenje prijave ograničava, da se koristi e, postupak prihvatljivosti i da policija i vojska onda provode te intervjue za prihvatljivošću zahtjeva, da se ograničava pristup e, lječničkoj skrbi, tržištu rada, da se e, pravosudna revizija ukloni iz pritvora za migrante i također problem da ljudi sa PTSD-om više nisu na onom popisu ranjivih skupina tražitelja azila, a i žrtve mučenja koji od kojih se sada traži da imaju potvrdu kako bi se priznalo kao e, tražitelje azila, sada moraju imati i jednu potvrdu e, javnih usta, zdravstvenih ustanova e, za to. A mi smo čuli da to neće biti lako. Kako vi gledate na to? Isto tako se ono što se tiče direktive o procesu azila i direktive o uvjetima prihvata migranata na zabrinjavom. Popis sigurnih država. Je li Turska i dalje na tom popisu? Jesu li i druge države još na tom popisu? I mogu li ministri dalje zajamčiti da će se još uvijek eh, na individualan način moći razmatrati svi zahtjevi tražitelja azila? Još jedno pitanje koje imam tiče se granice, kopnene granice sa Turskom. Je li istina da Frontex nema tu uopće pristup, da Frontex tu ne operira? I Zanima me zbog onih navoda, što je s onim navodima da Grčka vraća izbjeglice iz Grčke u Tursku. Hvala, ne vidim eh, zastupnika Gardina, možda se neko drugi želi javiti na riječ. Da, gospodin Kofar, izvolite, imate maksimalno dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Govorit ću na danskom jeziku. Ja sam eh, prisustvovao jednom dijelu vašeg izlaganja i mislim da je jedini e, ljudski odgovor e, pred tim izazovom e, s kojim je suočena Europska da prihvatimo australski model. I onda bismo imali u potpunosti sigurne granice i mogli bismo kontrolirati tko pristiže u Europu. Mogli bismo s time riješiti isto tako i problem preraspodjele migranata. Da imamo doista podjelu tereta među državama što se tiče e, dolazaka ljudi na naš kontinent i mogli bismo jednostavno sve to na siguran način urediti u Europi. To je jedini e, humani model da povučemo tu granicu, da imamo onda i tu kočnicu za ulazak migranata u Europsku uniju, jer će onda ta granica biti u potpunosti osigurana i mogli bismo onda ljudima pomoći na mnogo bolji način da svima zajamčimo da mogu ponovno živjeti u miru i sigurnosti u vlastitim državama. I stoga moram reći da naravno da je teško kada se luke moraju zatvoriti, ali oni koji e, čuvaju granice zaslužuju i našu, cijenjenje za njihov rad. Ovi problemi ove probleme koje imamo, za njih moramo kao Europska unija pokazati da ih doista možemo riješiti troši se novac poreznih obveznika primjerice za Erdogana, a unatoč tome na milijune migranata dolazi u Europsku uniju i tu Europska unija mora riješiti taj problem. Sada zastupnik Prokačini. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče. Ja bih htio izraziti solidarnost sa grčkom vladom. Ja dolazim iz Italije, a u Italiji kao i u Grčkoj je situacija takva da smo predugo bili sami s tim problemom migracijske krize. I ja sam isto tako za to da se sada se gonik prekida. Imamo problem sa usmenim prevođenjem. Je li to sada riješeno? Je li sve sada u redu? Ne ne funkcionira. Evo, pokušat ću još jednom. Da, u redu, onda mi možda dopustite još nekoliko sekunda dodatno nakon isteka dvije minute. da, kao što sam rekao, ne slažem se s time kada se kaže da treba zatvoriti europske granice. Mi smatramo da trebamo imati jasnu kontrolu granica. To je jedino realistično rješenje. Dakle, kontrola koja bi bila vremenski ograničena. Preraspodjela migranata, to je jedan mnogo manje učinkovit sustav. To se i vidi sada nakon dogovora iz Malte od prije nekoliko dana. Često onda dovodi do toga da se uništi život migranata i da se s time oslabi sigurnosna situacija u državama članicama EU. unije. Doista mi je žao, ali ovdje nikad ne govorimo o razlozima za doseljenje. To je nešto što nikoga u ne zanima. Moramo se osvrnuti na uzroke. A ako tako ne postupimo, onda, je, onda to nije etičko, etičko i onda to nije niti humano. Evo, sada će gospodin Avranitis govoriti, ako sam dobro razumio, u ime kluba GUE. Da, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine ministre, hvala vam što ste došli nas obavijestiti o tome. Morate znati da je naš odbor e, jako osjetljiv e, kada se radi o tim pitanjima. Govornik je prekinut. Evo sada ću nastaviti. E, želim vam reći da iskreno rečeno to nisu ljudi e, koji nemaju ime, ime, to su ljudi koji imaju ime, koji su propatili e, i ne možemo ih nazvati tsunamijem. Novi zakon koje, kojeg je vaša vlada usvojila, ja se u potpunosti slažem s onim pitanjima koje smo čuli iz Renewa, iz Zelenih iz Kluba socijalista. Ja se u potpunosti slažem s njima i ja razmišljam na isti način. međunarodne organizacije su se požalile na taj novi grčki zakon. Rekli su da je taj zakon suprotan e, ljudskim pravima i čitavom nizu e, prava na e, zaštitu iz međunarodnog prava. S kime ste raspravili o tome? S komisijom, s Europskom unijom? sa međunarodnim organizacijama zato što u Grčkoj nije e, došlo do pregovora, nije došlo do rasprava. U pet dana je u Grčkoj usvojen taj zakon. Tu se radi o jednoj politici represije. A prema vama se prije svega radi o sigurnosti, a ne o e, pravnim pitanjima. I ne o pitanju prava ljudi. Je li za vas ovo pitanje vezano uz izbjeglice ili uz migraciju? Vladin predstavnik je rekao da će se 20.000 osoba do sredine 2020. godine poslati nekamo, ali ne znamo kamo. Jeste li e, sklopili bilateralne dogovore s nekim državama za to? Ako da, molim vas da nam to kažete. Gospodine ministre, Rekli smo da će vaša politika otežati život izbjeglica. tisuća ljudi živi u nedostojnim uvjetima u mori, a kada smo mi bili tamo, bilo ih je e, čak i 14.000, tisuća, a sada opet pristižu novi. Evo, deset minuta za odgovor, ali mislim da bismo trebali prvo zaključiti krug govornika s onima koji su se javili za riječ. Imate maksimalno jednu minutu, zato što imamo sljedeću točku na dnevnom redu koja je izuzetno složena, jako intenzivna. Imamo čak četiri govornika, uključujući i e, gospodina Oflehertija, direktora Agencije Europske unije za temena prava i stoga to neće biti jednostavno. Ako svaki govori minutu, onda će ministar imati deset minuta i onda ćemo malo s kašenjem krenuti sa sljedećom točkom, ali ne sa prevelikim kašenjem. Gospođa Mecola je prva imati jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam ministre što ste ovdje danas s nama. Veselimo se nastavku suradnje s vama kao što smo imali i s vašim prethodnikom koji dolazi iz druge političke obitelji, moj klub e, ima veliko razumijevanje za situaciju s kojom je Grčka suočena. U mojem pitanju ću se više zatočiti na stvarnu situaciju na terenu, na otocima. Dakle, brojke koje smo zaprimili nas jako zabrinjavaju. Govori se o otprilike 31.000 osoba u hotspotovima koji su namijenjeni za maksimalno 8.000 ljudi. Ako to usporedite sa situacijom e, vezanu s dogovor sa Turskom i povratku izbjeglica, mene zanima kako planirate ministrima predstaviti taj argument u vijeću Europske unije kada predstavljate državu koja to je jasno pati zbog nerazmjernog tereta e, pristiglih migranata i ostavljate se sami da se s time nosite. Minutu maksimalno. Hvala vam. E, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine ministre. Ove novosti iz Grčke Mm, znamo su sve loše i lošije. Imamo i dogovor sa Turskom, ali ljudi su i dalje mm, na otocima, ne mogu otići u groznim uvjetima i te, uvjeti se još i pogoršavaju. Imamo sada zakon vezano uz međunarodnu zaštitu od 31.10. Tu se radi o tome da se ocijeni ranjivost i potreba zaštite za svaku pojedinu osobu. Radi se e, o tome kako se postupa sa tražitima azila. Mene zanima, gospodine ministre, kako se možete osigurati da taj zakon ne pogorša još nadalje situaciju. Što mislite učiniti kako biste stvorili e, uvjete dostojne ljudima u tim e, izbjegličkim kampovima sada pred zimu? Pristup školskom obrazovanju, pristup zdravstvenoj njezi i tako dalje i tako dalje. I zanima me kako ovo područje migracije mislite uklopiti u vaš resor? Zar to neće dovesti samo veće zbunjenosti? Gospodina Zmani, hvala vam. Hvala vam, gospodine ministre, što ste ovdje. Četiri godine. Četiri godine već vodimo ovu raspravu u Europskom parlamentu, ali i u nacionalnim parlamentima o toj žalostnoj situaciji sa izbjegličkim kampovima na grčkim otocima. A isto tako i o tome koliko su administrativni postupci spori. I ja doista ne razumijem da imamo takve rasprave svake godine obično pred zimu i onda se postavlja, se pitanje što ćemo činiti kao Europska unija. Vi ste uputili vaš apel drugim državama i ja to svakako razumijem. Ali ako bacimo pogled u prošlost, a vi ste naravno predstavnik nove vlade. Ali kada bacimo pogled u prošlost, financijska podrška, operativna podrška, nije se o tome radilo. Radilo se o drugim razlozima zbog toga su e, ti administrativni postupci tako dugački i spori i zašto se uvjeti nisu poboljšali. A mene zanima e, koje konkretne mjere predlažete i što mislite napraviti kako biste poboljšali situaciju na grčkim otocima. Hvala. Gospodin Markarc, Hvala. Ja sam prošli tjedan bio na Lesbosu, na grčkom otoku, bio sam u izbjegličkom kampu Mori i moram reći da od 2015. godine tu postoji kapacitet za nešto više od 30 tisuća mjesta, a za 3000 mjesta, a sad imamo 14.000 ljudi tamo. Što može Europska učiniti? To je pitanje. Mi znamo da vam je potrebna podrška, mi ćemo se založiti za to da dobijete tu podršku, ali ipak me iznenađuje da od 2015. godine nije povećan kapacitet za ljude. Da, od 2015. godine ljudi su tamo u ljetnim um, E, šatorima, čak i po zimi, bez grijanja. E, sljedeća katastrofa e, se vidi već na obzoru. Najvjerojatnije će doći sljedeće zime opet do požara u tim šatorima i ljudi će opet izginuti. Dakle, mene zanima što se napraviti protiv toga. A drugo pitanje je, je li doista potrebno da govorimo o tsunamijama, o vremenskim neprilikama kada govorimo o ljudima? ako želimo stvoriti određenu prihvatljivost za taj problem on, i e, reći da ti ljudi trebaju zaštitu, da onda pričamo o tim ljudima kao ljudima, a ne kao vremenskim nepogodama. Hvala gospođa Daly Hvala. Prvo, e, želim priznati ono što radi e, e, gospođa Mijatović iz UNHCR-a. U nedavnom posjetu na gršim otocima je ona rekla da je tamo situacija eksplozivna, da se tamo ljudi nalaze na rubu katastrofe. Govorila je o nedostatku zdravstvene njege, da ljudi stoje u redovima za hranu, za WC, tamo gdje njih ima i za vodu i da je to nešto na što trebamo svi hitno reagirati. A e, dogovor između Europske unije i Turske je uzrok tome i o tome ćemo raspravljati i na sljedećem dijelu sastanka. Ali ovdje bih vam postavila neka pitanja o novim zakon, novom zakonu o azilu, zato što je e, tamo visoki pomenik rekao da je taj zakon jako zabrinjavajući što se tiče poštivanja ljudskih prava e, govori se o ljudima koji pristižu, koji ne ispunjavaju kriterije za azil, vi ste izmijenili upravo te kriterije za azil u novom zakonu. Kako ćete odgovoriti na to pitanje, na stože kontrole granica i tako dalje? Govorili ste i o maloljetnicima bez pratnje, dakle mene zanima koja je to država odgovorila na pozitivan način, htjela bih to iskriti za svoj rad. I što se povratka na kopno, ja sam e, čula da je ta situacija užasno spora, ali vi ste sad rekli da ste to ubrzali. Gospodin Papadakis. Gospodine ministre, rasprava o preraspodjeli izbjeglica u drugim državama kako bi svako preuzeo svoj dio, e, potiče sljedeće pitanje. Europske vlade smatraju da su Turska i neki dijelovi Sirije sigurne zemlje i usvaja se definicija ograničene sposobnosti za dobivanje azila. To je jedna politika za povratak na tisuće ljudi koji su zatražili azil. Vi ste i sam rekli da ste za ideju da se tisuća ljudi izbaci iz zemlje i s time se pojačalo na ono načelo da se e, kampovi trebaju e, uskoro zatvoriti. Tu se radi o politici Europske unije koja govori o tome da se ti izbjeglički kampovi trebaju zatvoriti e, tako što će se ti ljudi vratiti, e, to jest e, odvesti van Europske unije i time se neće poštivati njihova prava. sve to samo povećava osjećaj populizma i rasizma u Europskoj uniji. Hvala. Gospodine ministre, ja bih vam htjela reći da ste dobrodošli u našem odboru. Već mnogo godina je Grčka zemlja koja je prva na toj liniji za prihvat migranata i koja je sočena sa nizom problema. Grčka je također pokazala da eh, je izrazito humana zemlja, da je ona doista iznimka što se tiče država. Što se tiče postupka za azil, kao odvjetnica koja se bavi pravom već 30 godina mogu reći ovom odboru da taj zakon zapisuje i osnažuje prava tražitelja. Gospodine ministre, možete li nam reći postoje li i drugdje slični zakoni? Već četiri godine od izjave između Europske unije i Turske imali smo 1800 ljudi koji su vraćeni u njihove zemlje. Sa ovom vašom politikom, sa politikom nove vlade, hoće li tu doći do većeg broja povratnika kako bi bolje mogli upravljati tom situacijom i smatrate li da je potrebno izmijeniti izjavu između Europske unije i Turske kako bismo na taj način mogli vratiti one ljude kao što je gospodin eh, Skinas i gospodin Andulakis. Hvala vam. Gospodin Andulakis je sljedeći govornik. Mene zanima što ćemo sa tim ograničenjima iz izjave između Europske unije i Turske. Dakle, imamo geopolitičko postupanje Turske u Siriji i na području sredozemlja. A zbog strane imamo grčku vladu sa idejom da riješi ovu situaciju na grčkim otocima, što je nešto pozitivno. Pozitivno je također i to što pokušavate smanjiti birokraciju za pravo azila. Ali problem je taj što moramo vidjeti hoćemo li sa eh, tim eh, E, premještanjem izbjeglica unutar Grčke moći postići to da Grčka sama uspije riješiti taj problem bez e, pomoći drugih država članica? Ja mislim da ne. Dakle, mene zanima koje su vaše inicijative u tom smislu i molim i kolege da pitaju svoje vlade o tome. Treba imati europski program za za premještanje izbjeglica. Zatim imamo slaba financijska sredstva za to područje već od prošle vlade, dakle što se napraviti kako biste imali bolje kodišnje europskih eh, financijskih sredstava za ta, za ta pitanja? Ministar već ima jako puno problema. <laughs> Ne, ne treba mu još i nametati problem vremena eh, u kojem će odgovoriti na vaša pitanja. Eh, govorite, molim vas, minutu, minutu najviše. Hvala vam predsjedavajući, hvala ministru. Ova situacija koju ste opisali je doista strašna, a naravno najstrašnije je ono što se odnosi na 34 tisuće osoba koje žive u prenatrpanim centrima na otocima. Ja svakoga dana dobivam vijesti od nevladinih udruga koje posluju tamo na terenu, iz morje iz Samosa. Jučer sam dobila obavijest da e, nakon požara od 14. listopada u Samosu Jako je mali broj ljudi premješten na kopno u Grčkoj i mnogi maloljetnici bez pratnje još uvijek nemaju tutora koji može zajamčiti zaštitu i pružiti pravnu pomoć ili pratiti njihove postupke za uh, ujedinjene sa obitelji. Osim toga povećan je broj silovanja, općenito naselja i u cijelom kampu ima samo jedan liječnik. Ministre, kako planirate riješiti tu situaciju, između ostalog i u vijeću, kako bi se ponovno odblokirala rasprava o zajedničkom sustavu azila, te što očekujete od nove Europske komisije. Gospodin Furlas. Prvi puta vidim jednu novost. E, dakle, prvi puta nam ministar jedne zemlje govori o tome da je situacija potpuno nemoguća i da se više ne može time upravljati, a mi postavljamo pitanje što vi radite u Grčkoj. Zašto ne pitamo ostale vlade što radite? Pa nije ovo samo problem Grčke. Ja mislim da ovo nije samo grčki problem, nego da je europski problem, te da je to e, neuspjeh Europske unije, da u Grčkoj nismo uspjeli iznaći solidarno rješenje kako bi ove probleme koje nas toliko šokiraju, koji su toliko temeljni da ih konačno riješimo. Mislim da je situacija toliko šokantna da je e, povjerenica povednica za ljudska prava Vijeća Europe to e, isto tako pisala i hitno je potrebno djelovati. Imamo tu posebnu situaciju s djecom, sa maloljetnicima, to smo spomenuli. Što još činite osim toga da upućujete pisma ministrima unutarnjih poslova? Ja sam naravno razočaran zbog njemačkog ministra što nije e, pozitivno reagirao na spajanje obitelji, ali ta situacija za djecu i za maloljetnike je neizdrživa. Za ranjive osobe, za trudnice, za bolesne osobe, što konkretno radite i što očekujete što se toga tiče od Europske unije kako biste nešto konkretno poboljšali kada se je o ovoj hitnoj situaciji. Na kraju krajeva što smatramo potpuno se neprihvatljivim je to da sada u ovoj situaciji se ne reagira na to da se dakle pokuša poboljšati situacija ljudi, već da se njihova osnovna prava i dalje ograničavaju. Dakle, osnovno pravo zatražiti azil im se ograničava nadalje, a to je također situacija koja je za Europsku uniju potpuno neprihvatljiva, te me zanima mislite li vi tu političko odgovorno djelovati na određen način? Izvolite, gospodin uh, Karem, ja sam bio u Samosu prošli tjedan i tamo sam htio vidjeti situaciju na terenu kad kad treba izaći iz ovog briselskog balona i otići na teren. Zaustavili su me, ja sam htio na konstruktivan način uh, Eh, posjetiti taj kamp i sat vremena sam proveo u policijskoj postaji gdje su me zadržali, a da nisam ništa počinio. Dakle, to nije taj otvoren demokratski dijalog kojeg danas želite i možda biste mi se trebali ispričati. Ali ipak vidio sam na, na kako neljudski način žive na tisuće tih ljudi eh, koji su tamo, kojih ima tamo previše prema kapacitetima kampa. sam, vidio sam tamo trudnice, vidio sam tamo ljude koji moraju čekati do 2021. godine kako bi podnijeli ili zahtjev za azil. Ništa na tom mjestu ne ispunjava uvjete e, koje traži e, visoka povjerenica za izbjeglice Ujedinjenih naroda. Danas ujutro smo vidjeli da je taj dogovor između Europske unije i Turske neuspio, da e, je neuspjela ona politika sa žarišnim točkama i dobro to pokazuje i grčka politika, da je također i dublinski sustav neuspio. Vi vladate sad jednom e, neprihvatljivom situacijom. Gradonačelnik Samosa e, je očajan. E, gospodarstvo na tom otoku je na dnu. I mene zanima koje rješenja vi predlažete kako bi izašli iz te slijepe, ulice. Gospođa Fox, minutu, molim vas da govorite, ne dulje minuse. Što se tiče solidarnosti između lobija i vlada, problem je da je evropska politika ublažava protiv solidarnosti jer kaže nemojte brinuti, Evropska unija je naša odgovornost i zapravo evropska politika ide protiv je da možemo lobirati u našim e, državama jer ne dozvoljava takvo odlučivanje u državama članicama mi onda sve dajemo ruke u Erdoganu, a Erdogan sad ima mogućnost da izvrši invaziju u Siriji i stvara novu migracijsku politiku. I onda se pitamo zbog čega ljudi bježe iz Turske i dolaze na grčke otoke, je li to zbog situacije u turskim logovorima ili možda to evropska politika integriranja e, tih migranata u tursko društvo. Tko želi biti dijelom turskog društva koji, koje zatvara e, članove akademije, zabranjuje slobodan govor i koje je autoritarni žim? Čini mi se da svaki aspekt evropske politike ne pomaže vama u Grčkoj i zapravo stvara problem kojim vi morate upravljati, a e, na kojem vam čestitam i solidarno sam s vama. Da, izvolite još jedno kratko pitanje, tako da bi ministar mogao odgovoriti, iako već kasnije jako puno. Imate minutu. Hvala vam, predsjedavajući. Ovo što vidimo u Europi i u Grčkoj s izbjeglicama nije, se ne događa zbog klimatskih razloga, niti e, slučajna katastrofa. Ne, ne, ne, to je rezultat političkih odluka to što trenutačno imamo 4000 osoba u morije, to je također politička odluka, činjenica da ih se ne seli u kamp gdje bi se moglo lijepo pobrinuti za njih. To što nemaju pristup medicinskoj skrbi, to je također politička odluka. Vi e, govorite o e, maloljetnicima bez pratnje. E, oduzeli ste im nekakvu karticu i sad ih se ne može cijepiti. Ako ih se ne može cijepiti, ne mogu sudjelovati u školama u Grčkoj. Dakle, e, to su sve posljedice pogrešnih politika. Ako želimo riješiti e, probleme s izbjeglicama, onda treba donositi političke odluke i u Europi i u Grčkoj. No, kao što sam rekao, ministre, imate još dosta poteškoća. Sad imate još jedno, a to je da odgovorite na sve od deset e, minuta, jer kasnimo. Izvolite, učinite što najbolje možete. Hvala svim zastupnicima i zastupnicama na pitanjima koji su e, koji su bili stvarno i e, snažni i hvala vam na podršci koju ste izrazili, ali i na kritikama koje ste iznijeli. Jer no kritike bi se trebali temeljiti na konkretnim e, podacima. Ja sam ovdje čuo i neke kritike koje nisu baš utemeljene. Na Lesbosu i Samosu sve su, sva su djeca cijepljena. Ne znam tko vam je rekao da nisu cijepljeni. To vam je lažna vijest. Isto tako nije istina da nema pristupa zdravstvu svim tražiteljima azila u Grčkoj. ko je već zaključio ove postupke, e, čak i ako mu je odbijen zahtjev za azil, i dalje ima pravo na pristup medicinskoj skrbi. Novi zakon o e, azilu predviđa, i to je obvezujuće, e, osigurati svoj djeci obrazovanje i školovanje. To je istina. Drugo što vam želim reći ne želim da itko sumnja u moje e, humanitarne osjećaje. Sigurno sam i humanitarni od nekih ovdje. Ja sam političar, naravno da imam svoje osjećaje, ali istovremeno moram biti i učinkovit. Moram osigurati sigurnost tih ljudi, moje Grčke, ali i Europe. A moram obraniti i dostojanstvo Europe ako baš želite. Treća stvar koju bih htio e, spomenuti Jedno je da, smo, eh, da imamo humanitarne osjećaje, a onda pak eh, je nešto posve drugo to realizirati sa konkretnim instrumentima. Ja sam ministar eh, za ovo područje. Ocjenjivat ćete me vi na temelju mojih aktivnosti i vidjet ćemo se ponovno za nekoliko mjeseci pa ćemo ponovno o tome razgovarati. Zatim, Nekoliko zastupnika je spomenulo da je Ministarstvo za migracije ukinuto te da je to stavljeno sa Ministarstvom policije. U Europi imate li Ministarstvo unutarnjih poslova u nekoj zemlji koja koji se ne bavi migracijama? Pa sva Ministarstva unutarnjih poslova se bave migracijama. Sva su ministarstva unutarnjih poslova nadležna za pitanja migracije. Još jedno pojašnjenje. E, netko je od vas spomenuo granice. Ja ne govorim o vanjskim granicama. Naravno da vanjske granice treba zaštititi. Ja nisam govorio o tome, ja sam govorio o unutarnjim granicama Europske unije, tamo gdje se dižu zidovi. To su zemlje koje iluzorno smatraju da će na taj način zaustaviti e, migracijske tokove. To je nemoguće. Zatim Turska, evo to ću, to ću se kratko osvrnuti izjava između Europske unije i Turske. Sama Turska se morala suočiti sa vrlo teškim problemom. Na njezinom teritoriju živi gotovo 4 milijuna izbjeglica iz Sirije. A naravno, tu su onda izbjeglice i iz drugih zemalja. Eto, ako o svemu tome vodite račune, Europska unija plaća znatna sredstva kako bi se e, upravljalo tim e, fenomenom kroz nevladine udruge. No Europska unija je preuzela ne pardon, Turska je također e, preuzela obvezu zaštite granica. I to je do sada donekle i funkcioniralo. Ne znam kako sada funkcioniraju stvari, niti želim ulaziti u taj E, u tu raspravu, ali mnogi od vas su putovali tamo i vidjeli su kako to izgleda u stvarnosti. Sada se želi nastaviti sa provedbom te izjave, ali uz uvjet da se poštuju uvjeti koji su u njoj sadržani. A to znači zaštititi granici, granice te upravljati mm, izbjegličkim tokovima. E, zatim, pitanje zakona. Želim vam reći dvije stvari. Nije istina da nismo, da nismo proveli javnu raspravu. Dobio sam 332 komentara i većina tih komentara je i e, prihvaćena. E, tijela, razna tijela i razne institucije su dale svoje prijedloge i ja sam to prihvatio. Sve primjedbe su gotovo uhvać, e, usvojene i nacrt zakona je usvojen. Glasale su dve stranke. E, dakle e, usvojen je glasovima dvije stranke, a za neke, i to većina zakona, a neke su članke podržale čak i druge stranke. Dakle, tim smo zakonom htjeli pružiti e, i konkretnu i političku e, podršku rješavanju tog problema. Sada imamo 68 tisuća e, zahtjeva koje se trenutačno obrađuje. Jedna je zastupnica rekla, potrebno je tri godine za organizaciju prvog sastanka, intervjua. Da li vam je to normalno? Ne možemo tako nastaviti, pogotovo ne s, ovim brojkama. 14 žalbi. Danas ti postupci žalbi traju dulje od dvije godine. Što da rade ti ljudi umeđu vremenu? To je problem. 1806 povrataka u razdoblju od šest godina. To su podaci koje smo mi naslijedili. Ponavljam, nije moguće, a ovdje se sada želim pozvati i na vaše humanitarne e, osjećaje, ali i na vašu političku zrelost. Nije moguće voditi, to jest upravljati ovako velikim brojem ljudi. To je jednostavno nemoguće. Jer tako ih nećemo niti zaštititi. Stoga mi kao država ne možemo ispuniti njihova prava. To je problem. Dakle, što onda treba napraviti? Kako, treba se bolje organizirati kako bismo bili brži i učinkovitiji. I naravno na kraju pružiti im bolju zaštitu. Evo sada ću završiti gospodine predsjedavajući. Evo još jedan zadnji komentar. I mislim da su se na to osvrnuli svi zastupnici koji su se javili za riječ. Što ćemo s otocima? naš projekt preseliti ljude na kontinent. Dakle, u sigurne, e, sigurno okruženje, u e, apartmane, u hotele. Tre, e, to je sada trenutačno u tijeku i ja se nadam da ćemo do kraja godine E, uspjeti preseliti najveći dio ljudi kako bi oni koji ostaju na otocima živjeli u e, dostojanstvenim i sigurnim uvjetima. Naravno, prioritet su e, najranjivije skupine, to su obitelji sa djecom. Njih prve premještamo u Grčku na Kopnu. I trenutačno tražimo apartmane i strukturu u kojima bih ih mogli smjestiti. Planiramo staviti na raspolaganje 40 tisuća stanova do, 2020. Zatim imamo još jedan program za 16.000 kuća. Taj je program krenuo još 2016. I na kraju za nas ono što je najbitnije jest uključiti te ljude u društvo kako bi njihova djeca išla u školu kako bi naučila grčki i djeca i odrasli. To je naš konačni cilj. U nadolazećim godinama ćemo morati živjeti s tim ljudima, moramo zaštititi njihova prava, moraju imati sva prava koja su zajamčena našim ustavom i moraju uživati sva prava koja imaju grčki građani i građani Europske unije. Hvala vam na, na pozornosti. Mislim da ću se skoro vratiti i ja se nadam da ću vam tada moći govoriti o svemu što smo uspjeli realizirati. Hvala. Hvala ministre Krisa Hodis. Strastveno ste govorili o, o svemu i očito je da je situacija otvorena. To nije samo grčka, već europska situacija. Stoga je i dijalog otvoren i bit će otvoren. Imamo mnogo sugovornika koji su suočeni sa e, teškom razmjenom e, razmišljenja i stajališta jer su i problemi vrlo teški. Hvala vam na nastojanjima i dalje ćemo od grčkog ministra e, čuti što se događa na grčkim otocima. Hvala vam. A sada bez odlaganja jer smo sada već kasnimo 20 minuta. Sada imamo četiri penalista koji će zauzeti e, sjedišta na podiju i odmah ćemo početi. To je je zadnja točka dnevnog reda jutros, a nastavit će se i poslijepodne. podne. We apologize. Ispričavamo se panelistima na ovom kašnjenju. Treća točka na današnjem dnevnom redu. As I said, we Ispričavamo se našim panelistima, četvero ih je a radi se o implementaciji izjave između e, Turske i Europske unije i situacije grčkih otoka. A sada ćemo imati prezentaciju gospođe Parske Mišu, zatim Michaela Flertija, zatim e, Nina Grigori, direktorica Evropskog ureda za podršku i zalu i ima koja predstavlja Mm, Lječnike bez granica, Medicine Sans Frontières. Dakle, četiri panelista predlažem da odmah počnemo. Ako možete svatko od vas govoriti osam minuta, ne više, to će nam pomoći jer e, već i onako kasnimo a imamo tu i radno vrijeme prevoditelja koje je takvo kako je. Dakle, molim vas, ako možete govoriti ne više od 8 minuta, to ćemo jako cijeniti. Dobar dan ili dobro jutro radije nego dobar dan. Hvala vam na pozivu. Ja sam jako zadovoljna što sam danas s vama ovdje. Da govorit ću i kraće, jer prije nego što sam došla sam čula da je grčki ministar govorio o situaciji pa ću sada govoriti samo o stvarima sa naše točke gledanja. Želim reći da čula sam da je ministar rekao da su oni sami, ali želim reći da nisu sami. Ne, nisu i nisu bili i još uvijek nisu sami. Mi kao komisija, američka komisija, mi eh, dajemo podršku financijsku i operativnu eh, E, Grčkoj, kolege iz EASO, iz Frontexa, iz Europola, iz FRA, također su tamo, moji kolege su tome, možda FRA ne toliko stalno, ali EASO i, i Frontex i Europol su tamo gotovo neprestajno. Podrška je financijska, ali situacija o kojoj ste upravo čuli je dakako nešto što je neodrživo E, zatražili smo da se povećaju kapaciteti na otocima. Ja sam bila na otocima, kao što sam vam već rekla. Na primjer, kada je u Mozi bilo, e, mori bilo 8500 ljudi, a to je bilo prije nego što se e, povećao broj dolazaka, a situacija je već tad bila kritična. U Samosu je kritična već puno mjeseci, a sada je nepodnošljiva što je potrebno učiniti. Čuli smo kako ministar govori o transferima na e, kopno. Moramo biti oprezni koga premještamo na kopno, jer zbog nekih stvari o kojima ću govoriti e, kasnije, radi se o izjavi između Europske unije i e, Turske, kada su postupci dugački, ljudi se moraju prioritizirati i moraju se transferirati na kopno u odgovarajući smještaj. I to smo mi učinili kroz UNHCR i financirali smo ih da bi mogli imati svoj program Elios i, i pripremili smo jako puno logora koji se koriste na kopnu. Što se tiče zdravstvenih pitanja, da, bilo je problema sa liječnicima. I ja mislim da ipak nismo doživjeli nikakav problem sa epidemija bilo kakvih e, oboljenja. Ali naravno kada ljudi dolaze morate imati postupke, ne samo registraciju, već i druge postupke, ne samo uzimanje otiska prsta i sigurnosne postupke, već morate imati postupke za procjenu zdravstvenog stanja. I moramo e, se naravno pobrinuti za djecu. Ja sam sigurna to, o tome će govoriti direktor e, temeljnih prava, ali sa naše strane mi smo financirali i tražili od grčkih vlasti da se prvo ispune 2000 zakloništa na kopnu, da se pruži zaštita djeci da se stvori strategija u tom smislu. Strategija sada postoji i mi vrlo E, pomno pratimo što se događa. Djeca, a to e, govorim jer sam sa njima razgovarala i mnoge njih posjetila, kada dođe 80% djece starih između 14 i 17 godina, mi vi znate da oni da mogu e, putovati nakon 18. E, godine, a ova dob je vrlo teška. Ako ta djeca ne vide što je u budućnosti, a ja sam sigurna da to grčka vlada e, razumije kao što to mi razumije, ako oni ne vide svoju budućnost, oni se suočavaju i suočavat će se ono što je za naše društvo opasno, a opasno je za djecu, opasno je za zemlje koje su im domaćini. Dakle, mi radimo i to vrlo intenzivno s vladam u Grčkoj kako bismo poboljšali situaciju, kako bismo poboljšali život te djece. 1600 djece žive na mjestu gdje bi ih trebalo biti samo tri stotine. Ja sam to vidjela i to je jako loše. A što se povrataka tiče, to će biti kraj mojega, e, prvog dijela moje prezentacije. Puno radimo na dobrovoljnom povratku. Ono što e, želimo je da se E, ta izjava odnosi na sve elemente povratka. Želimo relokacije, želimo... Do, sada imamo više od 25.000 relokacija od kad je e, na e, dijelu izjava između Evropske unije i Turske. Želimo povratke, a, ali nismo uspjeli zbog dugačkih postupaka i zbog dugačkih dugačkog e, sustava koji postoji u Grčkoj. To ne znači da postupke ne treba imati. Ako recimo upitam nizozemsku, a ja sam ih pitala koliko vremena njima treba da završe određeni postupak za jednog osobu, za jednog pojedinca. Oni su mi rekli da im to traje više manje u većini slučajeva tri mjeseca. Dakle, moramo se pobrinuti. Ne kažem da je tri mjeseca dugo ili nije dugo. Ja samo kažem da stvari možemo poboljšati, da to ne mora biti tri ili dvije godine. Da tražili smo od vlada da revidiraju zakonodavstvo i da ga poboljšaju, da imaju bolje postupke, da imaju procjenu slučaja, od slučaja do slučaja, ali da imaju sustav koji funkcionira i na takav način. To smo pokušali. I sa e, iom i sa e, dobrovoljnim povredcima. A sada ću nastaviti o onome što je ministar rekao e, o a tiče se ove izjave i da u tome ima jako puno odredbi koje Turska je stav e, pokrenula prije e, e, ljeta. Čak i prije ljeta, to je jako puno, ali također ću vam reći, znate li koliko je Turska prošle godine primila izbjeglica, odnosno do onih koji su došli u, Tursku? 300 tisuća. 300 tisuća dolazaka. i u skladu sa informacijama koje imamo zajedni sa Frontoxem, oni oni e, 4000 ljudi svakoga tjedna među ljudima koji žele se prebaciti iz Turske u Grčku. Što to znači? Znači da je veliki pritisak. Da stvari mogu funkcionirati puno bolje, ali to ne govori da stvari ne funkcioniraju. Funkcioniraju lošije nego prije ljeta, ali moramo se pobrinuti da e, radi i bolje. I zato mi pokušavamo razgovarati i e, raditi na dijelu e, koja se tiče migracije sa Turskom. Trenutni povjernik Avram Populos, delegacija Francuske su bile tamo da bi bile sigurne da se to e, provodi djelo što je više moguće. A sad ću završiti sa time što je zadaća Evropske unije. Ja se nadam da od 1. prosinca ćemo imati novu komisiju. Reći ću o svom isku. E, za mene isto tako nije lako raditi sa dva povjernika, jedan u odlasku, jedan u dolasku, naročito u području koje je toliko teško i izazovno. Dakle, ja se nadam i zajedno sa svojim kolegama E, radimo sa bivšim povjerenikom, sa novom povjerenicom da e, donesemo nove e, promjene i da iskoristimo sve ono što je dobro do sad napravljeno u ovome domu, a toga nije malo. Dakle, to je izazov, to je jako teška rasprava, moramo podržati e, izbjeglice, ali to moramo napraviti na tako način koji će biti evropski način. Hvala. Hvala, gospođo Mišu. Gospodin e, Oflerti, mi ćemo biti zahvalni za vaših osam minuta. Učinite što možete u tom smislu tako da e, imamo još vremena za odgovore na pitanja Hvala vam svima, hvala vam na pozivu. Ja se odmah ispričavam jer ću morati otići nakon e, govora, a zato što imam e, avion, ali evo tu je kolegica koja će onda pokušati odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam što ste organizirali ovu raspravu za danas. Naravno ne moram e, ništa dodatno reći o tome koliko je to bitno. Naša agencija pomno prati situaciju još od početka 2016. i čak smo i prisutni u Grčkoj i e, organiziramo redovite posjete e, na otoku. Ja sam sam bio tamo prije jedno deset dana. Tamo smo kako bismo najprije pružili podršku Grčkoj kao zemlje članici, ali i komisiji te agencijama EU koje su na terenu. To su EASO i Frontex, no ne samo oni. Podršku pružamo kroz e, pružanje savjeta o poštivanju temeljnih prava, zatim tehničku podršku, e, trening, organiziramo treninge o temeljnim pravima, analiziramo koje su osnovne potrebe i to činimo i u Grčkoj, ali i u drugim zemljama članicama. I isto tako vama dostavljamo službena mišljenja. Poslali smo vam i mišljenje o takozvanim hotspotovima još 2016. te ponovno prije nekoliko mjeseci. Situacija. Evo, već ste jutros čuli mnogo o tome, ja bih se osvrnuo samo na neke ključne elemente. Kao prvo, prenapućenost. Bio sam u Muriji prije 10 godina, prije 10 dana, tamo je bilo e, trinaest ljudi u kampu koji je namijenjen za tri tisuće osoba. Oko trideset ljudi je na grčkim e, otocima a kampovi mogu prihvatiti tek oko 5000. Čuli ste da sustav pružanja osnovnih usluga više ne funkcionira. Upravitelj jednog kampa mi je rekao jedina usluga koju e, sada još mogu pružiti je hrana, a čak ni to uspijamo kako treba. Zatim liječnička skrb je spomenuta. Došlo je do nekih unapređenja, povećanje broja broj doktora, ali to je još uvijek daleko nedovoljno s obzirom na potrebe. tisuća. Mm, ljudi čeka primarni e, zdravstveni pregled da se utvrdi nedostatak bolesti. Dakle, to je cilj e, takvog pregleda da e, bolesti ne uđu u ovakve kampove. Zatim, postoji još jedan problem sa prenapučenošću. E, što to znači? Ljudi onda postavljaju nekakve improvizirane šatore izvan kampova Dakle, ne možete ni govoriti o odvodnji otpadne vode kad su ljudi jednostavno postavili svoje šatore u šumu. Zatim još jedna dimenzija koju, o kojoj valja voditi računa je to koliko ljudi ostaju tamo. Hotspotovi su bili osmišljeni kako bi tamo ljudi ostajali tek nekoliko dana. Nikada nisu, to nikada nije planirano da tamo ljudi ostaju nekoliko mjeseci, a na kraju to je ono što se sada događa. Situacija s djecom. Poseban problem koji imamo je nedostatak sigurnih zona za djecu. Nemamo dovoljno sigurnih zona. Kada sam bio u mori prije deset godina, tamo je bilo oko tisuću djece bez pratnje, no mjesta je bilo tek za 300. Dakle, 700 djece je izloženo svakakvim oblicima rizika. Još jedna dimenzija temeljnih e, prava koja je strašno zabrinjavajuća se odnosi na e, ljudska prava osoblja. O njima se nije danas puno govorila, ali oni su tu, oni rade u tim kampovima i oni su stvarno izloženi nevjerojatnom stresu. Tako da mi smatramo da bi i njih trebalo zaštititi u ovoj e, nevjerojatnoj situaciji u kojoj su se našli i konačna kategorija temeljnih i ljudskih prava, koja je također spomenuta jutros, je stanovništvo otoka. Njima je sve to postalo neodrživo. E, to i tekako ometa e, lokalnu ekonomiju, dakle to je samo još jedna dimenzija temeljnih prava koju ne smijemo zanemariti. Dakle, što možemo učiniti? Agencija predlaže e, aktivnosti na osam po pitanju osam točaka. Kao prvo, smatramo da ideja hotspota je dobra, ali ako bi funkcioniralo onako kako je originalno planirano. Dakle, e, kamp u koji bi dolazili e, ljudi kojima bi se obavljale te prve formalnosti. No da bi to funkcioniralo, naravno treba se držati predviđenih e, kapaciteta i dolasti se moraju brzo obrađivati. Drugo, treba nam hitno oslobađanje tih kampova, dakle premjestiti ljude na kopno. A naravno u interesu je grčke vlade da se e, tome sada posveti i zapravo na tome i rade, tako da je to dobra vijest. Zatim moramo uspostaviti hitne mjere zaštite unutar kampova i to kao prvo pružanje osnovnih usluga dakle odgovarajuća sklonište, e, liječnički liječnička skrb, e, sustav odvodnje otpadnih voda. Ako sve to ne funkcionira kako treba, to će samo dovesti do većih problema. Zatim, četvrto, trebamo imati sigurne zone za sve maloljetnike bez pratnje koji borave u kampovima. Zatim, postoji skupina ljudi koji žive u tim kampovima kojima se ne posvećuje nikakva pažnja, a to su mladi ljudi. I to nas brine. Kada posjetite te kampove, svi govori da žele pomoći ženama, djeci, ali nikoga ne zanimaju mladi muškarci. I to je stvarno zabrinjavajuće. Vi koji niste još tamo bili, vidjet ćete kako je tamo na tisuće mladih koji jednostavno vise tamo po cijele dane i stvarno nemaju ništa zaraditi. I to onda naravno samo stvara probleme sa nasiljem. Malo sam se pogubio, mislim da sam sad na šestoj točki. Mislim da bismo trebali bolje uključiti lokalno stanovništvo u donošenje odluka o radu tih kampova. Dokazano je da e, lokalna zajednica bolje surađuje kada ih se uključi u donošenje odluka. Zatim, isto tako moramo se posvetiti i pružiti psihološku pomoć osoblju. One nam govore o e, problemima sa stresom, ali isto tako nam govore o tome da nemaju podršku koja im je potrebna kako bi u svojem radu. Zatim, bez obzira na raspravu o novom zakonu o azilu, trebaju nam e, pravedne i brže, e, pravedni i brži postupci za azil. I zbog toga smo u e, srpnju donijeli plan od 10 točaka i poslali ga vladi kako bi mogli e, ubrzati taj postupak. I tu kako dakle obaviti javnu nabavu brže i kako bi na kraju cijeli taj postupak tekao brže. I naravno ponudili smo i edukaciju, resurse i predvidljivost e, postupaka. Zatim djeca, nekoliko specifičnih pitanja. E, dakle, imamo jedan zakon u Europskoj uniji koji je Dakle, da je to e, zakon o skrbništvu to je dobar zakon, ali e, trenutačno nije operativan i trebalo bi ga učiniti operativnim što je prije moguće. Zato što je jako važno da djecu izvučemo iz ovih kampova i stavimo ih na sigurna mjesta. I nadalje, ponovno o djeci. Čuli smo već od ministra jutros o inicijativi vlade da potraži druge zemlje da zamoli druge europske zemlje da prihvate neke od tih maloljetnika. To je stvarno dobra inicijativa i ima našu e, podršku i to bi bila vrlo dobra startna točka za naše najranjivije e, skupine u stanovništvu. I ovime bih završio. I na kraju ću reći još samo jednu, jedan osoban komentar. Situacija s migrantima na grčkim otocima je najbitnija tema sa, koja se odnosi na kršenje temeljnih ljudskih prava i to bilo gdje u Uniji. Hvala vam, evo to je stvarno snažna izjava. E, sada ćemo čuti Ninu Gregori, ona je izvršna direktorica Europskog porpornog ureda za azil EASO. E, ehm, nas napuštaju u 12.30. E, ehm, imamo nastavak e, i možemo mi nastaviti, ali nakon 12.30 će biti sve na engleskom. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ja ću nastojati biti brza. Stoga se ispričavam prevoditeljima. Hvala vam što ste me pozvali na ovu raspravu. Već sam imala priliku e, govoriti pred odborom LIBE kada sam predstavljala rad svoje agencije, ali naravno drago mi je da mogu govoriti o toj posebnoj situaciji s kojom smo se suočili, s kojom se suočavamo danas u Grčkoj. EASO pruža operativnu podršku Grčkoj od 2011. No, naravno, ta je podrška značajno povećana 2015. Zato što je EASO e, zamoljen od strane Europskog vijeća da se više uključi te da bude operativniji te da pruži podršku Grčkoj budući da je tada um, dolazio stvarno veliki broj migranata. Tada je e, nakon sklapanja izjave između Europske unije i Turske broj dolazaka pao, no broj još uvijek visok i e, Grčka doista treba našu pomoć, što je danas rečeno nekoliko puta. pritisak na otoke se povećao nakon e, ljeta i to je otežalo obrađivanje zahtjeva za azilom. Zbog toga EASO i dalje pruža podršku Grčkoj i ja se nadam da će ta povećana podrška biti predviđena i za 2020. Naše su aktivnosti u Grčkoj vrlo e, sveobuhvatne. Podržavamo grčke vlasti na otocima, ali i na kopnu dakle i e, u prvoj razini procesa, ali i kod prihvatano tamo je naš mandat pomalo ograničen. Trenutačno imamo oko 500 osoba koje rade za EASO u Grčkoj. To je spomenuo i generalni direktor. Oni pružaju podršku u svakodnevnim aktivnostima i da, trenutačno su raspoređeni na 36 hotspotova u Grčkoj i od tih 500 djelatnika e, tu imamo stručnjake iz zemalja članica, imamo zaposlenike s ugovorom na određeno vrijeme, te imamo naše osoblje iz EASA, te e, prevoditelje. Nažalost, i to moram ovdje reći, broj stručnjaka koji se šalju u Grčku da rade za EASO je stvarno vrlo nizak. I to je situacija već nekoliko godina. Trenutačno samo 13% razmještenih razmještenog osoblja iz eh, zemalja članica dolazi u EASO. To je stvarno brojka koja brine i nadam se da će se to promijeniti u budućnosti. Neću špekulirati o solidarnosti, ali to definitivno utječe na EASO koji mora pružiti operativnu podršku. Što konkretno radimo u Grčkoj? EASO pruža podršku e, u obradi zahtjeva i dakle na postupku na granici, ali i pazi na provedbu mjera iz izjave između Europske unije i Turske i isto tako nastoji rješavati zaostatke. Zatim pružamo informacije, e, registraciju, e, provođenje intervjua te priprema mišljenja. Samo 2019. više od 30.000 tisuća tražitelja azila je registrirano od strane naše agencije. Organizirano je 6.000 tisuća E, intervjua i pripremljeno je 5,5 tisuća e, mišljenja. Naravno, tu moram istaknuti da konačna odluka o azilu ostaje na grčkim e, vlastima. EASO pruša podršku i ne mijenja. Ne može zamijeniti donositelje odluka u zemljama članicama u kojima radimo. Isto tako pružamo podršku jedinici za Dublin i ove godine više od 1800 zahtjeva je obrađeno strane djelatnika EASO-a. Isto tako pružamo podršku nadležnim tijelima za analizu žalbi. Isto tako pomažemo u smanjenju e, zaostataka kroz pravne savjete i e, edukacije. I oko 1300 mišljenja je pripremljeno upravo za te slučajeve kada se podnese tužbe, e, žalbe. Kao što sam rekla, naš je mandat ograničen, ali pomažemo nacionalnim e, službama kroz pilot projekt maloljetnika bez pratnje e, te u upravljanju nekih sigurnih zona u Samozu. Isto tako radimo na prihvatu na prvoj liniji i tamo imamo stručnjake koji su koji se bave e, ranjivim skupinama, skupinama maloljetnicima bez pratnje i tako dalje. Izazov je još uvijek tu, neću sad ponovno o tome govoriti. E, to je jako dobro opisao i e, ministar i svi oni koji su govorili prije mene. Ako ja to gledam iz naše perspektive, naš je cilj da osiguramo brzu provedbu postupka azila u svakoj zemlji članici. Zato EASO treba podršku, a činjenica da e, ne dobivamo dovoljno stručnjaka iz zemalja članica je stvarno zabrinjavajuća. Kad govorimo o zdravstvenoj i sigurnosnoj situaciji u kampovima, to je također veliki e, izazov između ostalog zbog gužve, e, gužvi u kampovima i zbog toga što se na e, ocjeni zahtjeva, što se na ocjenu zahtjeva jako dugo čeka. E, znate još uvijek da čekamo donošenje uredbe. Još uvijek moramo raditi u ograničenjima našeg, u granicama našeg mandata. i ja se nadam da će novi prijedlog uredbe doći u vaše ruke te na e, stol komisije što prije jer bi nam to stvarno popravilo mogućnosti koje imamo, proširilo naš mandat i onda bismo možda mogli i pomoći našoj sestrinskoj agenciji Frontex u njihovom radu. Jer znate da oni su sad malo u prednosti, a mi možemo učiniti samo ono što nam je povjereno u mandatu. I da se sada vratimo na Grčku. Radimo s grčkim vlastima. I imamo operativni ured u Grčkoj. To je bila, to je situacija koja stvarno već dugo traje. Vrlo je teško zamisliti da Agencija Europske unije koja tamo radi već tako dugo godina i pruža podršku nadležnim tijelima nije imala sjedište. No ovdje moram zahvaliti grčkim e, vlastima i grčkim ministrima koji su stvarno jako puno pomogli u procesu pregovora i ja se nadam da će se napokon potpisati taj sporazum i da ćemo riješiti problem sa e, sjedištem jer to će nam onda naravno nama dati i bolje uvjete za upravljanje operacijama u zemljama članicama. Hvala i komisiji na naporu i podršci jer bez toga mislim da ne bismo uspjeli ostvariti sve ovo što smo učinili u razdoblju od kako sam ja preuzela vodstvo e, oaza EASA, e to je dakle od početka ove godine. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mi zahvaljujemo i vama gospođo Gregori. Evo sada ćemo zaključiti s panelom sa Imam Vaske, predstavnicom organizacije Liječnici bez granica. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa što ste pozvali organizaciju MSF na ovu raspravu. Ja ću pokušati napraviti sljedeće. Ja ću se pokušati zatočiti na specifičnija pitanja vezano uz zdravlje, e, što smo mi primijetili sa skupinama liječnika na terenu. Moram prvo dati jednu izjavu, od toga ću krenuti. To je izjava koja se tiče humanitarne pomoći. E, moram reći da je ovo čista katastrofa da se zaštita i prihvat stavi na drugo mjesto Eh, a da se na prvo mjesto stavi eh, politika odvraćanja, to je katastrofa za sve one koji su na grčkim otocima. U Samosu, Kijosu i na su zdravstveno osoblje dnevno se bavi jako teškim slučajevima ranjivih ljudi i djece. A situacija se ne poboljšava. Mi čujemo da se određeni napori poduzimaju, ali ne vidimo poboljšanja na terenu. Pokušat ću a naravno imamo i pogošanje fizičkog i mentalnog zdravlja zbog e, životnih uvjeta, zbog e, nedostatka e, higijene, ali su tako i zbog ograničenja koje nam najmeće sustav dogovora između Europske unije i Turske. Ljudi su sada na neodređen rok u tom pravnom limbu, što utječe na njihovo mentalno zdravlje, su tako i na njihovo fizičko zdravlje. Stavit ću naglasak na dvije točke. Jedna točka je mentalno zdravlje. Već 2017. godine je MSF e, izdalo izvješće gdje smo e, izdali uzbunjivanje vezano uz tu krizu po pitanju mentalnog zdravlja na grčkim otocima. 2017. godine smo izdali jedan drugačiji dokument gdje smo naglasak stavili na sve većem broju djece koja pate od ozbiljnih problema sa metalnim zdravljem. 2019. godine je situacija još i gora. U proteklih šest mjeseci na Lesbosu 20% naših pacijenata e, koji pate od, problema sa metalnim zdravljem je pokušalo počiniti samobojstvo. 50% njih je, e, su žrtve mučenja ili lošeg postupanja. Zatim velik dio njih e, su žrtve seksualnog nasilja. U slučajevima sa djecom imamo više od četvrtine naših pacijenata koji su djeca, koji su pacijenti veznih uz mentalno zdravlje, koji sami sebi pokušavaju e, načiniti e, e, štetu, neki pokušaju počiniti samobojstvo, a neki su bili mlađi od 10 godina. To je situacija danas na grčkim otocima. Već se je mnogo govorilo o situaciji e, po pitanju djece i da nas također zabrinjava to pitanje zaštite i zdravlja djece. Želimo podsjetiti da 50% ljudi koji su zatočeni na grčkim otocima da su djeca. To je nešto vrlo važno što morate imati na umu kada spravite o tome što treba poduzeti. Imamo različite teme. Evo, znanstveni podaci, jedna trećina naših dječjih pacijenata živi u šatorima ili u plastičnim nastambama na Lesbosu. Već se govorilo o prenapučenosti, o situacijama u objektima za prihvat, ali jedan primjer. Jedan WC za 300 ljudi u Samosu. E, zatim e, slično tako i na Lesbosu. Dakle, standard je 20 osoba po wc i naravno da onda djeca oboljevaju. Imamo i jedan poseban problem vezan uz djece koji imaju složeno zdravstveno stanje i koji ne mogu dobiti adekvatno zdravstvenu njegu na otocima, treba ih prevesti nekamo drugdje i onda tu dolazi do velikog velikih problema da ih se prebaci. Sve, sa svim pacijentima je tako, ali i sa djecom kada se na prebacivanje na kopno za pružanje zdravstvene njege. Znam da je to i ministar spomenuo, ali danas je još uvijek pristup zdravstvenoj njezi e, osobama koji su migranti na grčkim otocima nešto što jako ovisi o dobrovoljnim e, organizacijama sa jako ograničenim resursima. Mi ne razumijemo zašto je tome tako jer je četiri godine prošlo od početka te situacije, i dalje e, se tu jako koriste upravo dobrovoljne organizacije. Jedno važno pitanje koje bismo mogli naglasiti je to da se sve više ljude zadržava na otocima na dulje vrijeme. Evo, naši podaci danas. Više od 45% pacijenata MSF-a na Lesbosu čine ljudi koji su tamo dulji od 6 mjeseci, a neki dulji od godinu i pol. To je jako dugo razdoblje i naravno da to onda se održava na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Ljudi su zatočeni na tim otocima zbog toga što postoji nedosljednost koju je stvorio sustav e, dogovora između Europske unije i Turske koji nije e, prilagođen e, tome kako stvarno izgleda situacija sa zilom i koji se ne može dobro nositi sa potrebom zaštite ranjivih ljudi. I mi se bojimo, to je već rečeno, da će se situacija još dodatno pogoršati za njih sada sa novim zakonom. Postoji jedan poseban aspekt kojeg bismo tu htjeli istaknuti zato što imamo informaciju o tome, to je procjena e, stanja ranjivosti ljudi. Opet, evo, sa podacima, 2018. godine 70% e, pacijenata koji ima problema sa mentalnim zdravljem MSF-a na Lesbosu nije se identificiralo kao ranjive osobe, a mi se bojimo da će se taj postotak i povećati. Neke odluke nisu prošle dobru evaluaciju i to je nešto treba ispraviti. Imali smo i slučajeve jako e, oboljelih pacijenata koji su vraćeni u Tursku, deportirani u Tursku i mi imamo podatke o tim e, ljudima, o tim slučajevima. Što još mogu reći? Već je četiri godine prošlo i tome treba stati na kraj. Moramo nešto učiniti. Preporuke, vrlo konkretno. Prva, a malo ću drugačije govoriti po tom pitanju od onog što je već rečeno, mi smatramo da je vrlo važno da imamo hitnu evakuaciju smjesta tih ljudi iz žališnih točaka. Naravno da moramo posebice misliti na ranive ljude, na djecu kojima je potrebna hitna zdravstvena njega, ali evakuacija je dio šireg e, procesa. Kod evakuacije se ne radi samo za nas o transferu, to je već spomenuto sa otoka na kopno, već to zahtjeva i evakuaciju u treće, to u druge države u Europi. Dakle, premještanje je vrlo važno da se pojača premještanje. A ono što je potrebno, i to smo već rekli, i ponovit ćemo to kao humanitarna organizacija, potrebno je ukloniti e, zemljopisno ograničenje e, izjave iz Europske unije i Turske. Ako ne uklonimo to ograničenje, problem će se nastaviti događati. Mi smatramo da bi umjesto toga da se sustav, sa sustavom nastavi, da bi Europska unija trebala moći uspostaviti jedan pravedan e, sustav azila gdje će se gledati na, e, to, na tu potrebu za zaštitom e, ljudi. Imamo toliko mnogo dokumentiranih slučajeva, toliko smo se trudili da prikažemo stvarnost na grčkim otocima, da to pokažemo ljudima u nadi da će to pokrenuti promjene. Ali žao mi je što moram reći da nismo te promjene primijetili i nadamo se još uvijek da će one uslijediti. Ali za to treba izmijeniti sustav. S ovakvim sustavom svi napori neće biti dovoljni i to nije samo pitanje iznosa brojki, to je nešto što nadilazi iznose. Radi se o samo toj logici da kažemo da ćemo zatvoriti granice i da ćemo popraviti sustav. A u međuvremenu tog zatvaranja granica i popravljanja sustava dolaze do žrtava. I to su humanitarne žrtve i tu ću se zaustaviti. Hvala. Hvala vam, gospođo Vasquez. Sada prelazimo na običajen krug govornika za koordinatore po dvije minute maksimalno, a onda ćemo imati još e, nešto vremena za ostale koji su zatražili Sada zaključujemo popis govornika radi vremena. Osim koordinatora imamo gospodina Moraesa, Ruždevesa, gospodina Urbana, gospođu Daly i gospodina Azmanija koji su se radili, javili za riječ. Gospodine Karem, vi ste se isto tako javili za riječ. Gospodin Markant, u redu, ali onda je s popis zaključan jer inače ne možemo završiti na vrijeme. Evo, izvolite u ime PPA koordinator. Well, Hvala lijepa, gospođa Mecola. Ja ću općenito reći nešto, ali bih kao prvo htjela zahvaliti svim govornicima. Ovo je vrlo važna rasprava koju imamo danas ujutro. Htjela sam se možda usredotočiti na ono što ste vi rekli, gospođo glavna direktorice, na početku i možda biste nam mogli dati nešto više informacijama o vašem gledištu. Kako vi mislite da bi vijeće trebalo postupiti po pitanju niza tema koji su u zadnjem sazivu blokirani? Mi smo naravno u neslužbenim raspravama kako sa prošlim povenicima tako i sa budućim povenicima vezano uz to što će se dogoditi sa onim paketima koji su blokirani, e, bismo li trebali očekivati nove inicijative, bismo li mi kao parlament trebali službeno zatražiti od komisije da nam iznese nove inicijative. Ja se kad kad bojim da smo ostvarili jednu vrlo krhku većinu vezano uz neke teme u ovom domu gdje smo zemljopisno politički gledano e, se uspjeli udružiti i ne bih e, htjela da tu većinu izgubimo. I kao koordinatori bismo mi rado htjeli pogledati koji, nam je to zajednički e, nazivnik. Kao komisija možemo, kao komisija možemo onda od nje očekivati da na temelju toga postupi i da e, zadržimo tu većinu u vijeću i parlamentu. Inače se bojim da ćemo se stalno vraćati s time u parlament. Mi smo odgovorni za naše biračko tijelo kojima je migracija jako važna. U svim državnim članicama je tome tako. Ja se bojim da ćemo i dalje e, propustiti odgovoriti na to pitanje u ovom sazivu. Hvala gospođa Sipel, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Mi govorimo o situaciji na grčkim otocima već sada predugo. Usatočit ću se na nekoliko pitanja. Jedno pitanje je što konkretno možemo učiniti kako bismo poboljšali stanje za izbjeglice na otocima sada kada dolazi zima. Čuli smo o katastrofalnim stanjima tamo i što konkretno možemo učiniti. Drugo pitanje tiče se toga da su javna tijela previše preopterećena. Je li se situacija promijenila u međuvremenu ili sada moguće obaviti e, istovremeno registraciju izbjeglica i e, podnošenje zahtjeva za azilom, znači direktno na otocima ili je dalje potrebno otići u Atenu kako bi se to napravilo. Možda kada bismo to promijenili bi se onda i sam postupak e, mogao ubrzati. Isto tako me zanima u kojoj mjeri komisija i jazo nam mogu pomoći u poboljšanju e, te situacije i što bi mogle učiniti ostale države članice da poboljšaju Grčko, da pomogu Grčkoj, da poboljšaju taj e, postupak e, tražnja azila, postupak povratka izbjeglica također, ali i da pružimo više podrške kada se radi o premještanju. Hvala. Da, gospodin e, Tudorači. Hvala vam vrlo kratko. Hvala vam, e, gospođo glavna direktorice, hvala svim e, govornicima na njihovim izlaganjima. Ja vidim da je to jako povezano sa onom raskom koji smo imali danas jutro između, o sporazumu između Europske unije i Turske. To je već neko rekao da Sada imamo već četiri godine od početka migracijske krize, da dalje imamo ona jednaka ad hoc rješenja koja smo e, smislili na početku krize kako bismo se s njome nosili. To se tiče kako dogovora između, izjave između Europske unije i Turske, tako i ove situacije na otocima, posebice u Grčkoj. Dakle, da izradimo održive alternative za to. To je nešto što se javlja i nameće kao rješenje i tu se nadovezujem na ono što su kolege rekli na sve to, a i s time povezana dva moja pitanja. Jedno je povezano s budućnošću i što po mišljenju komisije mogu biti takva održiva rješenja. Nošli smo o čuli smo o novom paktu o migracijama sa Ujedinim narodima. Tražili smo od prvenika informacije o tom paktu i nismo zaprimili mnogo toga. Znam da trenutno mnoge informacije nisu poznate jer je to još uvijek u izradi, ali rado bismo čuli nekakve prognoze o tome kako će, kako će to izgledati vezano uz vrijeme, uz rokove, da postignemo to održivo rješenje koje je potrebno više od bilo koga drugoga. I jedna druga dimenzija tog pitanja, jedna druga strana, tiče se same Grčke, samog stanja u Grčkoj. Imamo sada novu vladu, čuli smo već nešto o tome od ministra malo čas prije i to je moje pitanje vezano uz vas, glavna direktorica. Osim tih održivih rješenja za koje znamo da će ih Europska unija naći, a mi ćemo s naše strane tu nastaviti raditi sve što možemo kako bi se to dogodilo i kako bismo mi ispunili našu ulogu, a kako vi gledate na to stanje u Grčkoj? Kako gledate na ono što Grčka i sam grčki sustav moraju napraviti kako bi uspjeli ispuniti sve ono što treba što se tiče vremena za obavljanje postupaka, da se neki postupci moraju ponavljati bez ikakvog dobrog razloga i kao što ste rekli da imate još uvijek nakon pet godina osobe koji čekaju na povratak ili na rješenje vezano uz njihovu situaciju. Hvala vam, gospođa Stik. Hvala vam. Želim zahvaliti e, četvorogovornika na tome što sam povijestili o stanju na grčkom otocima, o toj grozi situaciji što je nekoliko govornika spomenulo. I istina je da je to prozočila izjava između Europske unije i Turske, dakle ta situacija da se ti ljudi tamo pokušavaju zadržati, da je situacija tako da je vlada prenapučena sa grčkim otocima. Mislim da trebamo spriječiti dalje pokušanje ako pristigne još i više migranata i ako će biti još i teže, onda vratiti ih u Tursku. Vezano uz prijetnje da će ljudi biti deportirani u sigurnu zonu. Mislim da to ne možemo riješiti sa više resursa. Zbog, to, zbog te politike e, zadržavanja tamo, svi ljudi onda oboljevaju, e, budu traumatizirani. To bismo trebali spriječiti, imamo tu zajedničku odgovornost i zbog toga je dosta šokantno da imamo samo 13 nacionalnih stručnjaka pri EAZI, a imamo samo 1100 slučajeva premještanja u prošloj godini. Možda nam gospođa Mišu može reći kako možemo povećati, poboljšati ove mjere premještanja koje poduzimaju druge države i isto tako i e, to da EASO dobije više nacionalnih stručnjaka kako bi bolje funkcionirala. I ako pogledate AZO, imamo e, tu mogućnost e, hitnog e, aktiviranja. Je li to onda moguće iskoristiti za odvjetnike, za liječnike, usmene provoditelje za sve te usluge koje su nam hitno potrebne na grčkim otocima? Često vidimo da postoje neke prepreke, postupovne prepreke i drugo i da zbog toga nemamo onda dovoljno takvog osoblja. I imam jedno pitanje vezano uz grčki zakon koji je upravo usvojen. Kako članovi panela gledaju na to e, kakva će biti posljedice grčkog zakona? Hoće li to e, odvratiti dani nazvaju situacije i kako se možemo povinuti da do toga ne dođe? Postupci spajanja obitelji su izrazito spori, članovi obitelji imaju pred sobom mnogobrojne prepreke kako bi to sladale, što mogu eh, države možemo mi učiniti kako bi države članice natjerale da preuzmu tu svoje obveze. Hvala. Gospodin Rod, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam naravno jako pažljivo saslušao sve govornike koji su nam govorili. Naravno da nitko neće dovesti u pitanje izuzetno dramatičan karakter ove situacije koju ste opisali, ali unatoč svemu onome na, što na čemu radite imam nekakav osjećaj nesigurnosti. Ja imam osjećaj da što se više sredstava troši za prihvat izbjeglica, da će utoliko više biti izbjeglica koje će pristići k nama i koji će doći do bilo koje druge države, kao što je trenutno slučaj sa grčkim otocima. Tu imamo jedan veliki problem vezano za opću politiku koju bismo trebali imati prema tom pitanju migracija. Zato što mi, a i vlade, se brinemo i za sigurnost vlastitog stanovništva. Jedan bivši eh, predsjednik vlade iz redova socijalista je rekao da nije moguće eh, svu bijedu ovog svijeta ugostiti. Vi ste suočeni sa tom bijedom, pokušavate s njima upravljati, tražite dodatna sredstva, ali ja imam osjećaj da što ćete dobiti više sredstava, to ćete više biti upravo takvih ljudi i bit će još i više takvih dramatičnih e, slučajeva vezano uz same, te, same osobe, uz lokalno stanovništvo koje prihvaća te ljude koji su na, tu na prvoj crti i isto tako vezano uz osoblje koje ih prihvaća. Trebamo biti realistični naravno i trebamo biti jako pažljivi kada se radi o prihvatu jer znamo da među tim izbjeglicama postoji veliki postotak onih kojima ćemo odbiti zahtjev za azil i da će ti ljudi onda ostati u eh, ilegalnoj situaciji kod nas. Grčko, grčka vlada je napravila nešto, to će napraviti sve druge vlade koje su pod pritiskom eh, izbjeglica, one će automatski usvojiti zakone koji će biti sve stroži i stroži. Naravno nije možda na vama da odgovorite na to, ali mislim da je potrebno usvojiti potpuno drugačiju politiku, da se ljudima daje ta nada da će živjeti u nekakvoj vrsti e, Eldorada, a da zapravo e, kreću u jednu tragediju, da kad kad će možda i umljeti na tom putu. Trebamo zapravo se obračunati sa uzrocima, sa e, onim vladama koji dovode do tih valova migracije. Za gospodina Vranitis, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala i gospođi Nihu na njezinom odličnom izlaganju. i poručiti kolegi. E, ministar je, nažalost, o zakonu rekao tek dio istine. i htio bih vam postaviti jedno pitanje. Imamo jednu novu situaciju. U Grčkoj imamo novu vladu koja želi otežati e, život izbjeglicama. Neće biti škola, e, prekid suradnje sa UNHCR-om, Liječnici bez granica su kritizirali taj novi zakon i da li smatrate da će ovakav zakon doista nekome pomoći? Zatim, drugo, situacija je do svibnja bila loša. Ja sam bio u mori, vidio sam da je tamo smješteno 5000 osoba. Dakle, 5000 osoba za, u strukturama koje mogu prihvatiti tek nekoliko stotina. Gospodin je bio u mori bio sam također u posjetu sa kolegama iz Podemosa, više od tisuću osoba, mla, maloljetnika bez pratnje, a e, danas nam govore o tome da ima 17 tisuća. Dakle, dakle, očito je da ovo ne dovodi do rezultata i da imamo problem. Evo još jedna vijest. Imamo zastupnike Nove demokracije u Grčkoj, koji organiziraju manifestacije izvan kampova sa izrezanim glavama svinja samo kako bi isprovocirali muslimane. E, dakle, evo imam jedno pitanje. Ovaj novi pravni okvir, da li vam pomaže u vašem radu, gospođo Gospođa Mihu, da li grčka vlada surađuje s vama u pripremi novog zakona? u radu. Sada smo završili prvi krug. Predlažem da e, još nadodamo pitanja, pa onda dadamo riječ panelistima. Molim vas, držimo se vremena jer u 12.30 će sve biti samo na engleskom. Nećemo imati e prevoditelje. Šta, šta mi pokazujete? Šta? Ne, nismo završili popis e, govornika koji su se javili za riječ. Oprostite, jesam li vas zaboravio prozvati? Što? Uh, Mogu li govoriti umjesto gospodina Prokačinija koji nije ovdje u redu? U redu. E, imate riječ ime EKR, onda ćemo nastaviti sa ostatak zapustnika. Imate samo dvije minuta. Hvala predsjedatelju. Dakle, ja sam jako pažljivo slušao ono što se govorilo e, i moj zaključak je da se svi slažemo da je situacija beznadna u ovim centrima. Ja razumijem, jasno mi je jako dobro da to želite poboljšati, ali ne možemo e, nastaviti svima dozvoljavati da uđu u Europu, a Europa si to ne može dopustiti. U Nizozemskoj smo razgovarali o smještaju jer imamo podvostručeni broj beskućnika, a policija se mora baviti migrantima u tim kampovima. Pozivam da se usredotočimo na australskom modelu. Moramo stvariti, zapravo riješiti prije nego što nam se stvore na granicama. Prije nego što nam dođu na granice. Moje, moje pitanje za paneliste je koje su granice za Europu, naročito obzirom na demokratske trendove na Bliskom istoku i u Africi. Ako se to riješimo, ne znam što ćemo. Dobro, gospodin Gorajs, hvala predsjedatelju. Želim naglasiti nešto što je glavna direktorica i predstavnik što su rekli. Zahvaliti mnogim ljudima koji rade u tom području u svim institucijama, nevladinim udrugama i agencijama. Direktorica je spomenula situaciju koja je nije kritična nego nepodnošljiva. Prema tome želim upitati nešto o trenutnoj situaciji, a zatim o dugoročnoj situaciji. Što se trenutne situacije e, tiče, osjeća se da je u mori došlo do takve hitnosti koja je kao ožiljak na, e, na licu Europske unije, jer u Europskoj uniji je, ovo je u Europskoj uniji i to postaje jedna užasno ekstremna situacija. Situacija, odnosno pitanje koje želim postaviti vama, direktorice, kada govorite sada o premještanju sa državama članicama i obzirom na ono što se događa u mori, kako izgledaju ti razgovori? Da li oni Kažu mediji nisu uvijek u pravu, to je stara priča i iskreno možemo čekati dok dođe nova komisija, možemo biti samo zadovoljni više nego što bi se to očekivalo. Da li to, to, kažu, da li tim riječima, nekim drugim riječima, jesu li svjesni koliko je teška humanitarna situacija ili se oslanjuju na domaće snage u Grčkoj u kojoj dostupa na snagu novi zakon E, ja kažem gotovo objektivno da je to kao zakon protiv migranata, nema mogućnosti žalbe, puno zatvaranja. To zapravo neće objektivno koristiti. Je li to situacija kako doživljavamo sada? Dugoročno, vižite li nešto od onoga što je gospodin tada reći e, spomenuo Hoćemo li učiniti nešto da se riješi ovaj ožiljak na Europskoj uniji Gospodin Asmani, dajte, budite kratki jednu minutu. Da, bit ću kratak. Prvo, eh, hvala vam na vašim eh, doprinosima, a moja dilema, odnosno ono što predlažem kao prije eh, pitanje grčkom ministru, već četiri godine se bavimo jednim te istim problemom. Grčka od otočja i provizorna skloništa u Grčkoj. Drago mi je da gospođa e, Mišu rekla da postoji podrška misije država članica za Grčku a neki su tu podršku uskratili. Za meni je to je jako jasno. Prelagano bi bilo reći da to uzlog e, tome je sporazum između Turske i Europske unije, kao što je gospođa Markis rekla, jer ako je to rekla, ona bi E, trebalo se e, sjetiti svih mogućih rješenja koja su pregledana 2015. Ja se ja slažem sa gospođom Fakaš da su stvari nepodnošljive. To moramo riješiti dva, e, dvije vlade, mogu li one riješiti to pitanje? Koja je naša uloga kao Europskog parlamenta? Možemo li stimulirati grčke vlasti da poboljšaju situaciju na neki način? Hvala lijepo. Gospodin Markart, izvolite. Hvala vam lijepa. Ova pitanja koja vam se postavljaju su mi jako zanimljiva. Mislim da sam sada već deset puta od 2015 godine bio na Lesbosu, ali pomalo se postavljam pitanje. Mislim, je li važno da uvijek iznova postavljamo ista pitanja? Mi znamo kakvo je tamo stanje, mi znamo da to nije doslovno ljudi. E, djeca svake zime bez grijanja spavaju u šatorima, onda moraju napraviti vatru i onda moraju pripaziti po noći da se njihov šator ne zapali i pritom ugrozi na tisuće ljudi. Znači, nakon četiri godine, ako imamo situaciju da još uvijek nemamo školski program za djecu na grčkim otocima, da 70% posla obavljaju dobrotvorne u, u E, organizacije, neprofitne organizacije. Dakle, je li dio strategije poboljšati ljudima situaciju tamo ili je strategija komisije da tamo ti ljudi toliko pate da e, se s time odvraća nove ljude da dođu k nama? Ja bih rado e, čuo odgovor na to pitanje i onda ne bismo, ako dobijemo taj odgovor, ali uvijek izmo postavljati ista pitanja. Urban. Gospodin Urban. Hvala vam. Ja sam prije manje od mjesec dana bio e, na Lesbosu u Moriju i slažem se sa govornikom koji je morao otići jest da je to jedan od najozbiljnijih problema kad je riječ o kršenju temeljnih prava, temeljnih ljudskih prava u Europskoj uniji. I što će Europska unija učiniti? Zatvoriti Moriju, zatvoriti ostale hotspotove? Koji je odgovor na tu hitnu situaciju? Nije to ništa novo. i pitanje za naše govornike. Kako je promjena zakona e, utjecala na pristup zdravstvenim uslugama? Te kako e, je s obzirom na sve veći broj dolazaka u proteklih nekoliko mjeseci to utjecalo na smanjenje pružanja zdravstvenih usluga? i e, nemojte zaboraviti da tamo imamo i najmanje 3000 maloljetnih osoba bez e, pratnje. Zatim, EASE e se optužuje da Sirici ili Iračani ne dobivaju zahtjeve za azilom, dakle odbijaju im se ti zahtjevi, pa to mi je, ako je to stvarno tako, to je potpuno neprihvatljivo. Hvala, sada gospodin Ruiz Tevesa. Hvala vam. Prvo što ja želim reći je sljedeće. Dakle, prvo uvjeti u e, tim kampovima za vrijeme zimskih mjeseci. Svi znamo da je već prošlo jako puno zima u tim mjesecima i stvarno nema smisla da se ponovi ono što smo vidjeli u prošlosti. A ako se ponovno dogodi neka nesreća ove zime, Pazite, odgovornost će snositi i Europska unija. Što se tiče evakuacije, tu valja voditi računa o tome da ne samo da treba odvesti ljude na kontinent, već da ih i treba ravnomjerno raspodijeliti u zemlje članice i to se posebice odnosi, to je posebice bitno za maloljetnike. A zatim treća stvar, e, sporazum između Europske unije i Turske. Očito je da to treba e, revidirati. Pitanje ljudskih prava mora biti i tekako prisutno e, u tom sporazumu. I jako je važno da Europski parlament može sudjelovati u svakoj reviziji, što se nije dogodilo kada se e, potpisao prvi e, taj sporazum s Turskom. Hvala vam. Hvala gospođo Deli, hvala predsjedatelju. Pokušala sam se staviti u cipele nekih od tih ljudi u kampovima koje političari posjećuju više nego turisti i sa svim znanjem, sa svim, sa svom stvarnošću, zašto je stvarno sve gora i treba pitati da li to čine namjerno, da, ljudi izlude, da druge odvrate ili su toliko ljudi da ponavljaju iste greške i misle da će ishod biti drugačiji. Mislim da moramo shvatiti što je korijenog problema, inače ćemo ponavljati iste greške, prema tome moramo e, odmah evakuirati, ali kamo? a o čemu se radi u Vijeću Europe, kakvi su pregovori da se ti ljudi nekamo odvedu. Ali prvo moramo govoriti o sustavu i sporazumima između, između unije i Turske, kao i moj iske kolega, e, direktor Fra, e, slažem se da su žarišne točke dio problema. To je trebalo biti privremeno, a sad to treba već 20 godina. E, žarišne točke ne funkcioniraju. Moramo promijeniti sporazum, moramo promijeniti Dublinsku sporazum, moramo vidjeti zašto ti ljudi postaju izgnanici u prvom e, redu, zašto oni napustaju svoje, svoje domove. E, Turska je pustila tisuće džihadija u, Siriju pa se pitamo zašto se ne brinu za e, izbjeglice. Mi smo djelomično krivi za tu situaciju i ako se time ne pozabavimo, ako ne riješimo to, ako ne e, uklonimo sankcije iz Sirije i omogućimo ljude da idu kući, bit ćemo dijelom problema koji traje. Gospodin Karen. Imate jednu minutu. Da, Neću ni moći dulje jer moramo otići, a nemamo niti više vremena. Hvala svima koji su govorili. Situacija je doista u MSF-u i svim drugim dobrovoljnim organizacijama katastrofalna. Nekoliko brzih pitanja gospođi predsjednici komisije. Prema onome što sam u Samusu vidio prošli tjedan, mene zanima gdje je otišao, kamo je otišao novac e, za pomoć Grčkoj? Možemo li dobiti službeni dokument gdje bismo mogli na transparentan način vidjeti na koje sve točke se novac potrošio? Kao drugo što mislite počiniti kako bi se hitno i konkretno poboljšalo stanje na grčkim otocima. Neću se vratiti na sve ono što je već rečeno. Imamo ogromnu odgovornost u svemu tome te financiramo stvari koje nisu e, sukladni normama visoke povjerenice za ljudska prava što nije prihvatljivo. Koje alternative nam predlažete i što mislite napraviti kako bismo i smanjili e, kašnjenje za prve sastanke i za podnošenje zahtjeva za azilom?